Eh, UN-a za Siriju i Steven O'Brien, dotajnik za humanitarna pitanja i koordinator za hitnu pomoć eh, UN-a. Also ich darf in unserer Pozdravljam među nama posebnog izazlenika za seriju Stafana Demisturu koji je u veljači 2015. već bio kod nas u odboru e, i Stevena O'Briena, dotajnika za humanitarna pitanja i koordinatora za hitnu pomoć. Mislim da je vrlo smisleno da oni e, dolaze ovamo zajedno jer su ta dva područja povezana. E, bili ste u posljednjih nekoliko dana u Alepu. E, pokazuje se kako je kritična situacija tamo. Mm. Da li gospodine Demistura vidite ikakvu šansu za mirovni proces? ili su Rusija i Asad e, odlučili da riješe to pitanje e, na vojni način. Koje posljedice će to imati za pomirenje u zemlji? Za održanje zajedništva zemlje? Kad vidimo na koji način e, se rješava izbjeglička situacija – Ujedinjeni narodi i EU tu surađuju u Siriji, u Iraku, Turskoj, Libanonu, e, Jordanu. Kad vidimo kako Europska unija je spremna da e, pomogne Alepu, e, kad bi to bilo moguće da mirovni konvoj i konvoj sa hranom dospiju u Alepo, to ne možemo učiniti bez suradnje sa Ujedinim narodima. Mm, I više od te teme, dalje od te teme, za mene jasno nakon e, grešaka država članica e, uh, u, u 2015. kad su države članice dale mnogo premalo novca za izbjeglice Vidimo da se situacija ove vrste može rješavati samo multilateralnom suradnjom. Ne može se to rješavati na bilateralnoj nacionalnoj razini. E, pitanje humanitarne pomoći je od ogromne važnosti. Ja sam imao priliku da e, o tome razgovaram sa budućim glavnim tajnikom Ujedinjenih naroda Guterasom. E, visoki povjerenik za izbjeglice je već bio e, u, našem odboru. Imali smo tamo s njim razgovore. on je spreman E, da opet dođe u odbor i već dogovaramo e, termin za njegovu posjedu sljedeće godine. Stoga me jako zanima kako ćete vi e, predočiti i definirati situaciju i što možemo učiniti. Dati ću prvo riječ gospodinu Demisturi, a zatim gospodinu Obrajanu. Hvala lijepa, gospodine Brok. Govorit ću engleski. Ali mogu odgovorati i e, francuski, talijanski i švedski, ako je potrebno. Ne, ne. Uh, Hvala lijepo, posjetio sam vas prije godinu dana. Vi ste e, među e, najvećim... E, vi se najviše podupirate napore UN-a u Siriji. Ostao sam vam dužan različite scenarije kojima se bavimo. To bi vas moglo voditi u idućoj analizi, dakle situaciji nakon Alepa, odnosno koji bi mogao biti mogući nastavak eh, ovog vojnog razvoja događa. Tu su također pitanja vezana uz tranziciju, dakle dolazak nove američke administracije, novog glavnog tajnika. Eh, UN, zahvaljujući vama, nije bio pasivan Dakle, započeo sam s radom prije 26 mjeseci. Tada je osjećaj bio jedna velika e, depresija. I pitali smo se što možemo učiniti. Tada nije bilo ni prilike, ni interesa za političkim rješenjem, iako su svi zazivali političko rješenjem. To je bila mantra koju smo imali do jučer, jer percepcija koju sada imamo jest da dok svi e, tvrde, jer je to politički korektno, da postoji samo političko rješenje, jasno je da dolazi do ubrzanja vojnog ishoda koji bi se mogao upakirati u jedan politički okvir. Nažalost, to smo vidjeli u mnogo konflikata tijekom zadnjih godina, ali evo dolazi do promjene narativa. Evo ukratko o situaciji prije 26 mjeseci. Tada nije bilo naznaka nade, osim jedne. Mislio sam ima na svoj strani jednu novost. U svakoj krizi se nalazi ponekad novost. To je bio Daesh, odnosno ISIS. Oni prijete svima. Dakle, svi će se htjeti ujediniti, riješiti problem u Siriji da bi se e, borili protiv zajedničkog neprijatelja, odnosno Daesha. Međutim, dame i gospodo, bio sam u krivu. Svako ima svoju agendu dok se dodatno ponekad bore protiv Daješa. Dakle, idući korak je bio kako izbjeći drugu najveću opasnost u Siriji, a to je da ne postane poput Somalije, da je se ne zaboravi, da ne postane mm, statistički neugodno pitanje. 200.000 mrtvih, 400.000 tisuća ranjenih, brojevi rastu. Potom problem susjednih zemalja u regiji. Dakle, kako zadržati Siriju među prioritetima? I tada se dogodilo ovo sa Alepom i ponovno se vraćamo Alepom. Zato što na koncu taj grad ima veliko političko i emocionalno značenje. Tada smo vidjeli smanjenje nasilja u Alepu i to nije pomagalo onima koji su mislili da mogu pobijediti, tada je to bila oporba vjerovali ili ne. To nije, ni Asad nije pomogao, bilo je mnogo bombardiranja, ali tada se nije moglo doći do kompromisa. Tada je došlo do nove inicijative. Obratimo se Sirijcima, budući da nam svi govore, mi sami govorimo o sebi, da je to sirijsko pitanje, sirijski politički proces i susrećemo se u Ženevi tijekom tri mjeseca, dakle 132 različite skupine, dakle svi koji su na bilo koji način bili uključeni na zbivanja u Siriji, to mislim i na građansko društvo, nevladine organizacije, dakle koje nemaju prostora za svoje djelovanje u toj zemlji i e, žene one su veliki prioritet za mene. Imaju e, veliku e, sposobnost unošenja konstruktivnih prijedloga. Dakle, to su bile konzultacije u Ženevi, ali nije postojala kritična masa. Još uvijek je nedostao interes zemalja da vide Siriju kao zajednički problem. I odjednom tri čimbenika koji se događaju iz to vremeno. Tako se to događa u povijesti. Jedan, izbjeglička kriza, to jako dobro poznajete. Odjednom, Evropa se osjetila gotovo okupiranom e, ovom novom krizom i to je izazvalo interese svih, dakle na razini premijera, ne govorimo više samo o suradnji ministara, zato što ovo destabilizira Europu i parlamente, pa čak i vlade i to je bio uh, veliki logistički humanitarni problem. Drugi novi element, dakle događa se u isto vrijeme, možemo imati o tome različita mišljenja, ali zasigurno je promijenio stvari na terenu, ruska vojna intervencija. I treće, što smo od uvijek znali, ali sada se to ubrzalo, to je Daješ. Poput ebole koristi slabosti tijela i jača i dolaze do incidenata, napada, tragičnih događaja, naročito u Europi. I to je bio poziv na e, buđenje, dakle trenutak u kojem svaka zemlja, naročito dvije, Rusija i SAD se uključuju, dakle Rusija, tu je potrebna izlazna strategija i SAD trpi pritisak e, Europe, tu je njihov aktivni interes da se politički uključuje, dakle ne vojno. I tu je moralna obaveza koju imao John Kerry u pronalaženju načina za smanjenje nasilja i pružanje humanitarne pomoći. Kombinacija ovoga ove tri elementa dovelo je do važnih događaja. Imamo dvije radne skupine, jedna je humanitarna, jedna za smanjenje e, neprijateljstava. Imali smo neku jednu neobičnu stvar u Ženevi, operacijski centar Dakle, ruski i američki vojnici kao i raspravljaju o prekidu vatre. To se nikad nije vidjelo. 26. veljače došlo do prekida vatre koji je trajao tri mjeseca i to činjenici da je 12 zemalja uključeno u ovaj sukob, 98 borbenih skupina, kad su se Rusi i Amerikanci dogovorili, složili o prekidu vatre, i Asad i ove borbene skupine su se smirile. Nije to dugo trajalo, tri mjeseca. I tada je došlo do propasti tog e, prekida vatre. Za neke je to bio preuranjeno, nije došlo do pobjede, a Al-Nusra, teroristička skupina, nije imala interesa da dođu do prekida neprijateljstava. To je uzrokovalo ova neprijateljstva s koje sada vidimo, ali u ovih tri mjeseca spasili smo 11.000 života i kao što će Steven Brian reći, uspjeli smo doći do 1,2 milijuna ljudi u opkoljenim e, područjima, opkoljeni dakle na srednjovjekovni način, uglavnom od strane Daesha i dolazi do propasti, sada dolazimo do ovog trenutnog razdoblja, imamo 9. rujna posljednji pokušaj u Ženevi, dakle od strane Sergeja Lavrova i Johna Kerrya, ja sam bio tamo, do kasno u noć raspravljalo se o zanimljivom prijedlogu. Ne mogu sada o tome govoriti jer je on eh, tada još bio aktualan, ali su ga dvije stvari poremetile. Prvo, zaustaviti e, neprijateljstva u Alepu, zaustaviti Al-Nusru. Dakle, izdvojiti Al-Nusru od drugih skupina. To je al da su promijenili ime, kao što cigarete mogu promijeniti ime, a imaju istog vlasnika. potom treći element koji je za mene najzanimljiviji to je prizemljiti sirijske zrakoplove. Dakle, nema aviona, nema helikoptera koji bacaju bombe. I taj dogovor je bio jako zanimljiv i obećavao je. Naročito zato što su se bavili svim detaljima i gajio sam nadu. Ponovo su pokrenuli sirijske pregovore, to smo već činili tri puta, ali bez ikakvog napretka, jer je vlada govorila, ne možete govoriti o budućem ustavu, o predsjedniku Asadu, a druga strana je stalno govorila, mi želimo razgovarati samo ako se ukloni Asad. I tu su pregovori zapeli. Obje strane su vjerovale da će dobiti dakle, neku vojnu prednost i nisu bili spremni za pregovore. 9 više događaja, odnosno dva događaja su urušile ove dogovore od 9. rujna. Napad na Delazur od strane Amerikanaca, oni su tamo počinili pogrešku, izrazili žaljenje, dakle jednu sirijsku vojnu bazu. Nakon toga uslijedio napad koji se još uvijek istražuje, gdje je 21 kamion i naših djelatnika koji su radili sa Crvenim križom su ono, uništeni, odnosno ubijeni i tu je započela kampanja u Alepu i tu se nalazimo i danas. Gdje smo? Danas čućete više o humanitarnoj situaciji. Ne mogu zanijekati da dolazi do sve veće vojne intervencije. istočni Alep će izgubiti, novi Podaci pokazuju pokrete e, vojnih snaga u tom dijelu grada. Ono čime bismo se trebali baviti jest koji će biti ishod tih događaja. S obzirom da imamo novu američku administraciju i novog glavnog tajnika UN-a i ta osoba je, kao što znate, jako aktivna, to je Antonio Gutierrez, kojeg e, svi dobro poznamo to, do tih promjena će doći u siječnju, točno 1. siječnja, odnosno 20. tog mjeseca. Dakle, što će se dogoditi? Od danas pa do 1. odnosno 20. siječnja mnogo se toga može dogoditi. Može doći do pada Alepa i do odluke sirijske vlade. Rat je gotov, bitka je po bitka je dobivena i sada želimo mirovnu konferenciju i gospodine de Mistur organizirajte ju. E, morat ćemo tek doći do tog zahtjeva i tada ocijeniti situaciju. Da biste imali mirovnu konferenciju morate imati sve uključene. I drugo, treba postojati mogućnost rezolucije koja je jednoglasno usvojena, to nam daje plan za političku tranziciju i podjelu e, vlasti. I konačno, predsjednik Trump. Ne možemo reći koje će biti njegove politike, to ne možete ni vi predvidjeti nećemo znati ni tko je državni tajnik, ali on je već izdao, izjavio neke stvari i na osnovu toga je jasno da će prioritet biti borba protiv Daješa. Mislim da nitko u ovoj e, osu, u ovoj, u ovoj e, prostori ili tu vani na ulici u Briselu ili Parizu neće poreći da je to prioritet, zato što nitko ne želi da se ponovi ono što se dogodilo ovdje na aerodromu. Stoga odluka da se on ujedini sa predsjednikom Putinom, da se ovo ubrza i da se pobjedi Daješu Raki i Mosulu s druge strane, po mojem skromnom mišljenju na osnovu rezolucije Vijeća sigurnosti, jest e, vrlo dobar argument. Što porazom daješ, želite ga poraziti. Da biste ga porazili, jedini način, a to je poruka koju želim eh, poslati novoj američkoj administraciji i Rusima, jest da to možete postići jedino ukoliko imate inkluzivni novi oblik vlasti u Siriji. Zato što se daješ hrani na ljutnji, frustraciji, razočaranju zajednica koje nisu uključene u donošenje odluka. Pogledajte Irak ili ovo što se događa u Siriji. U Iraku su niti, ja sam vidio, što se događa, su se zainteresirali za glazbu gospodina Zarkavija, koji je tada bio šef Al-Kaide i tada su su se u to uključili e, sunetska plemena, gospodin ta skupina Zarkavija je postala skupina 12 ljudi, više nije važan. I tada se to ignoriralo i došlo je do formiranja Daješa. U Siriji još i više, zato što su većina suniti i oni osjećaju da nemaju veze sa onim što se događa. I dakle, na koncu, ukoliko želite poraziti Daješ, potrebna je politički inkluzivna formula za Siriju i tu ćemo se morati uključiti bez obzira e, na to hoće li doći do vojnog rješenja ili ne i ovdje bi se zaustavio. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodinu Demisturi zato što nam je danas mnogo toga objasnio i nadam se da ćemo na kraju krajeva biti uspješni u rješavanju ovog problema, ali stvarno mi je drago što mogu pozdraviti mlade političke vođe koji su danas došli u Europski parlament Izraele Palestine. Drago mi je što vas mogu pozdraviti i što ste danas naši gosti. A sada dajem riječ gospodinu Brajanu. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče odbora za vanjske poslove. Poštovani članovi Odbora za razvoj i obrazovanske poslove, zahvaljujem gospodinu Demisturi na ovom velikom predgledu koji je bio važan alat za e, shvaćanje političke situacije u prošlosti, e, trenutnoj situaciji i shvaćanju budućnosti Sirije. Drago mi je što mogu primijetiti koliko se i vi zalažete za rješavanje situacije u Siriji u korist sirijskih građana. Poštovani zastupnici Europskog parlamenta, stvarno mi je čast što sam danas u ovom parlamentu u sklopu vaših e, odbora. Institucije su jako važne za život Europske unije i drago mi je što imam danas ovu mogućnost da se obratim vama koji e, predstavljate 500 milijuna stanovnika u 28 država članica Europske unije. To je jako važno, važno je govoriti o ovom pitanju. Kao bivši e, parlamentarni zastupnik, e, ja smatram da je jako važno dobro iskoristiti svoje vrijeme koje imam ovdje na raspolaganju i drago mi je što ću imati razmjenu mišljenja s vama. Zato što vi nam dajete mandat za djelovanje i mi moramo e, biti odgovorni za resurse koje ste nam vi dodijelili vašom odlukom i koje plaćaju porezni obveznici kojima ste vi odgovorni. I zato želim reći da nema većeg ulaganja i boljeg ulaganja nego ulaganje u rješavanje kriza. Mi moramo dati našu potporu. Dozvolite mi da na samom početku zahvalim svima vama za sve ono što činite kako biste dali podršku sirijskim građanima. Nakon e, deset godina ovog brutalnog konflikta Sirijci sada se suočavaju sa pokoljem. Svi smo vidjeli strašne događaje, bombe i rakete koje se spaljuju na e, medicinske ustanove, na javne tržnice, na bolnice. Imamo jako puno osoba koje su interno raseljene. To su strašne slike osoba koje se sakate, ubijaju i muče konstantno. E, bombaški napadi se događaju svakog dana, bombardiranja također, bojler bombe, kazetne bombe, razbijači bunkera, termitne bombe, napalm bombe, sambubilački bombaški napadi, minobacači, raketni bacači, snajperi, e, napadi na pružatelje i medicinske pomoći i tako dalje, srednjovjekovne opsade škole, e, znanstvene ustanove e, se napadaju i e, milijuni osoba su ranjeni. E, očekivanje životnog vijeka se smanjilo za 20 godina u Siriji. Pola populacije je raseljena. 6,5 milijuna osoba unutar same države, a dodatno pola milijuna palestinskih izbjeglica. Gotovo 5 milijuna Sirijaca otišlo iz zemlje, a većina preostale populacije, 13,5 milijuna osoba, trebaju očajnički humanitarnu pomoć. 80% Sirijaca živi u siromaštvu, 9 milijuna Sirijaca Sirijaca nemaju dovoljno hrane, a cijene hrane se povećavaju. E, sirijska tragedija je danas najučljivija u Alepu gdje imamo jako veliku vojnu agresiju koja ima e, pogubne e, posljedice za građane, za civile. Trenutno je situacija zastrašujuća, ljudi pate u Alepu i nema funkcionalnih e, bolnica, osobe ne mogu pobjeći smrti. E, mnoge osobe su doživjele bombaške napade i imamo stotine e, smrti civila dnevno. Imamo napade u istočnom i zapadnom dijelu Alepa i sve više osoba mora bježati kako bi spasila goli život. E, osobe nisu u stanju odgovoriti na napade. Njihova sigurnost ugrožena. Od 7. mjeseca 275 tisuća građana, uključujući 100 tisuća djece, ostali su zatočeni u istočnom Alepu zbog taktike opkoljavanja grada e, i saveznika i sirijske vlade. Ja sam pozvao na prekid svih e, opsada Pos prošle godine vidjeli smo, međutim, suprotno vidjeli smo povećanje u korištenje opsjedanja kao tehnike i veliki broj e, ljudi je obuhvaćeno tim operacijama. Prošle godine 393.700 e, osoba živjelo je pod opsadom. Prije šest mjeseci bilo je 486.700. Danas procjenjujemo ukupan broj od 974.080 osoba, gotovo 1 milijun sirijaca koji žive pod opsadom. Pozvalo sam eh, Vijeće sigurnosti ovog mjeseca na djelovanje za sirijsko stanovništvo, ali ipak se ništa nije poduzelo. Civili su sada izolirani, bombardiraju se, ne dobivaju hranu i medicinsku pomoć, pokušava ih se natjerati da pobjegnu. To je namjerna taktika kako bi se ljudi više natjerali na patnju i eh, pokuša se eh, ubiti civilno stanovništvo koje ne može uzvratiti napad. I tu je e, problem u tome što ih napada upravo ona strana koja bi ih trebala zaštititi. Sve to bi trebalo potresti moral svijeta. Međunarodna zajednica treba ispitati kakva joj je humanost ako čitavo susjedstvo e, je pod rizikom. 100.000 djece e, zatvoreno je u podrumima i nemaju kamo pobjeći. To je stvarno zastrašujuće, neprihvatljivo. Ovaj e, pokolj u Siriji nije više ni ciničan, nego je postao pravi grijeh stvarno e, nas može samo zabrinuti to što su ove osobe dobile e, jako malu pomoć na međunarodnoj razini jer su u zonama koje su nepristupačne. Ovo je e, prava mrlja na, za reputaciju politike na međunarodnoj razini. Politika nije uspjela u rješavanju problema Poštovani zastupnici, poštovani predsjednici odbora, u Siriji smo vidjeli najgore posljedice nehumanosti, ali vidjeli smo ipak da se kod nekih ljudi dogodilo nešto pozitivno. U Siriji sam razgovarao sa mnogim Sirijcima koji i dalje vjeruju unatoč tomu što su očajni i susreo sam se sa obiteljima u Siriji, Libanonu, Turskoj, Iraku, Egiptu i oni e, daju mogućnost e, osobama koje su e, raseljene da žive kod njih. Ja sam se susreo i sa nevladim organizacijama, sa radnicima u bolnicama, klinikama koji vrlo često umru baš zato što se zalažu za preživljavanje svojih sunarodnjaka. Ujedinjeni narodi i e, sam ured za koordinaciju humanitih poslova suduju u tome i njihovi zaposlenici svakodnevno riskiraju život da bi pomogli ljudima. UN i agencije za pomoć rade danonočno kako bi pomogli Sirijicima, e, mjesec za mjesec i kako bi im dali prekograničnu pomoć. Unatoč e, gotovo nemogućim uvjetima, samo ove godine došli smo do 5,8 milijuna ljudi i dali smo im pomoć u obliku hrane svakog mjeseca. Ova pomoć se daje kroz regularno programiranje i aktivnosti e, u, iz Damaska i to kroz prekograničnu pomoć koja stiže iz Trske i Jordana prije dvije godine UN započeo sa e, i došao do ukupne broka 420 prekograničnih konvoja, dakle četiri e, tjedno i uspjeli smo obskrbiti 9 milijuna ljudi, uključujući 2 e, milijuna ljuda koji su dobili cijepivo. Hranu smo dali za 3 milijuna ljudi na mjesečnoj bazi. Uspjeli smo im ih obskrbiti sanitarnim i higijenskim proizvodima i nejestivim proizvodima proizvodima. Dali smo pomoć Alepu, Idlibu, Lataki, Hami e, iz Turske i dare i Kinetri iz Jordana. Morate znati da vaša volja i vaši resursi su urodili e, plodom i mi smo e, spasili i zaštitili milijune ljudi, ali to nije dovoljno zato što se situacija pogoršava. E, imamo i tu kritičnu ulogu međunarodnih sirijskih nevladnih organizacija koji su dali pomoć e, još više većem broju ljudi u e, susjednim zemljama prije nekoliko mjeseci e, VFP je uspio sa 153 e, pokušaja pomoći sa aviona. Uspjeli smo i također obskrbiti stanovništvo higijenskim proizvodima preko DRS Zora. 5700 e, tona hrane je također isporučeno i razni su humanitarni subjekti e, sudjelovali u tome. Uspjeli smo e, opskrbiti ljude sa 67 tisuću e, racija hrana. Uspjeli smo u suradnji sa crvenim polumjesecom i dali smo humanitarnu pomoć za 60 tisuća ljudi u nekim gradovima Madaji, Zabadaju, Fuahu i Kafraj. Uspjeli smo mnogo puta ispregovarati e, uvjete sa odličnom koordinacijom timova UN-a u Damasku, Ženevi, Gaziantepu. E, herojski tim koji radi na terenu vratio se jutros nakon ponoći i to je jedna od dobrih vijesti koju imamo vezano uz mnoge ružne vijesti kao što je kašnjenje u prekograničnom davanju pomoći, blokiranju konvoja i odbijanju. Trebamo međutim riješiti još mnoge stvari. E, tu je odobravanja e, kašnjenje u dozvoli prolaska za kamione. Medicinski proizvodi ponekad ne prolaze. Kao rezultat samo mali broj konvoja uspjeli su doći do cilja ovoga ljeta. E, Sirici žele pobjeći od nasilja i Europa im treba dati pomoć. 300 tisuća dolazaka bilo je preko Mediterana 2016. godine. Mnogo od tih ljudi bili su Sirijci. E, tu postoji mogućnost diskriminacije i treba riješiti ovaj teret za Europu, ali ne smijemo zaboraviti da veliki broj e, izbjeglica u Europi je vrlo malen u odnosu na ono što imamo u Libanu, Jordanu, Turskoj i Iraku. U Libanonu više od četvrtina stanovništva je, su izbjeglice, a u Francuskoj, u jednoj kraljevini, e, se povećava broj osoba. A kad bismo imali ekvivalent, to bi sada bilo u tim državama 15 do 17 milijuna, a u Mađarskoj ili Češkoj to bi bilo 2 do 3 milijuna. Sirijske obitelji su sada siromašne, mlada, mladi djeca trebaju raditi, djeca, djevojčice se moraju vjenčati umjesto da studiraju. Eh, ljudi koji žive pod opsedom u Alepu eh, trebali su otići u prvi razred, pohađati školu od rujna, ali nisu, nego su sada u bolnicama. Eh, moraju se sakriti, ne mogu se igrati, ne mogu spavati u cijeloj državi e, jedna od četiri škola više ne radi. 52 tisuće učitelja otišlo je, 2 milijuna djece e, moraju pohađati školu svi zajedno i još uvijek imamo rad koji utječe na njihov život. E, tisuće i tisuće djece e, sada je napušteno, napustio ih je cijeli svijet. Što oni imaju kao mogućnost e, da budu neuki, da nemaju roditelje ili da budu osakačeni? To je izgubljena degeneracija. Oni trebaju našu pomoć i trebaju pomoć onih zajednica koji ih ugošćuju moramo znati koji je široki spektar humanitarne pomoć, to je pomoć za unutarnje raseljene osobe u e, državama e, u okruženju i treba osobe preniti u druge dijelove svijeta. Ovaj parlament je usvojio 6.10. i 24.11. rezolucije. Te rezolucije su jako važne, ali možemo i moramo učiniti nešto više dozvolite mi da budem jasan. Trebamo imati bolje financiranje planova humanitarne pomoći za Siriju i tu regiju. Trebamo da samo početka iduće godine se fokusirati na zaštitu i pristupačnost. Trebamo e, stati na kraj nediskriminiranim napadima koji dovode do e, velikog broja žrtava moramo e, dozvoliti bezuvjetan pristup humanitarne pomoći osobama koje trebaju. Civili se još uvijek ubijaju bešćutno, a nećemo nikad postići ništa ako ne prekinemo praksu opsade. Zato pozivam sve strane u konfliktu i ovaj parlament da učine sve što mogu kako bi stali na kraj nasilju i klanju u Siriji. Europa treba biti moralni lider, a Europa se mora obvezati ne samo riječima, nego konkretno da zaštiti onima koji su najranjivi, koji trebaju pomoć. Trebamo pomoći onima koji e, jako pate i zato svi humanitarni radnici se nadaju da će se staviti na strano političke razlike, da će međunarodna zajednica napokan djelovati ujedinjeno kako bismo stali na kraj e, ovom, e, ovim tragičnim događajima i kako bismo napokon e, došli do mira u Siriji. Hvala. Well, thank you very much. Hvala lijepa gospodine Obrajan. Dali ste nam zaista mnogo materijala za razmišljanje. Ova humanitarna katastrofa je nešto što nadilazi naše mogućnosti. Naravno, razmišljamo jesmo li mogli učiniti više, o tome trebamo razmišljati. Danas razmišljamo o Alepu, što se tamo događa. E, spomenuli ste e, stalne probleme sa potporom e, izbjeglicama u našem susjedstvu. Mi smo bili u Libanonu, vidjeli smo velike napore koje čine naše, naši susjedi da pomognu izbjeglicama E, nastojali smo dovesti više humanitarne pomoći u obrazovne institucije za obrazovanje e, izbjegličke djece. Oni gube cijelo djetinjstve, nemaju obrazovanja. E, o tome razgovaramo i ovdje u Briselu. Hvala vam na ovim razmišljanjima i moramo vidjeti što možemo učiniti sada. Nekoliko kolega je zatražilo riječ Koliko još? Imamo još samo 25 minuta. 35 minuta imamo. Molimo kolege i kolegice da budu kratke. Kratki. Gospodin Preda, vi imate riječ prvi. Izvolite. Izvolite mi, gospodine Preda. Eh, zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Eh, eh, zahvaljujem gospodinu Demisturi i Obrajenu na ovim izlaganjima. Imam dvije primjedbe predoaje e, za političko rješenje koje nam je dao gospodin de Mistura. Slažem se s vama, imamo ogroman broj e, problema u tom pogledu. E, naša vjerodostojnost vis-a-vis Rusije. Rusija je Asad zatražio, zamolio za pomoć i E, ovo pomanjkanje vjerodostojnosti povećava, e, se povećava e, kad vidimo velikog vojnog aktera koji tamo djeluje, ali on i blokira sve rezolucije UN-a. To je ogroman problem. A imamo i budućeg predsjednika Trumpa. Situacija će ostati nepre nepromijenjena dok se Rusija ponaša e, sa istom e, neodgovornošću. Stoga e, tu odgovornost Rusije moramo staviti u prvi plan što se tiče onoga što nam je rekao gospodin O'Brien, ja mu zahvaljujem na tome što je rekao. vrlo smo ponosni što Europa igra važnu ulogu u humanitarnoj pomoći E, naravno, to uvijek ne funkcionira. Gledao sam jučer televizijske vijesti o Alepu. E, humanitarna pomoć, tu nismo vidjeli Europu ni međunarodnu e, zajednicu. ruski vojnici pomažu stanovništvu. Bilo mi je strašno da to vidim. Hvala. Hvala lijepa. E, ne, ne, Norbert Neuzer ima riječ, izvolite. E, hvala lijepa. Hvala na ovim izvješćima. Ja sam sa izaslanstvom bio u Libanonu e, gdje smo govorili sa osobama koje rade u timovima UN-a. narodi zaista odlično djeluju u Libanonu. Pitanje ovaj program otpornosti za izbjeglice? Hoće li se to isfinancirati? Hoće li države članice e, ispuniti svoja obećanja? Imali smo ta obećanja i prije, e, a e, pomoć u hrani se onda smanjila. Druga stvar, mislim da trebamo jaku potporu za vladu u Libanonu. E, sada, nakon dvije godine, tamo postoje opet vlada, a zemlja je pod ogromnim teretom. Pa e, tamo situaciju treba stabilizirati. Situacija u Alepu sve ukazuje na vojno rješenje. E, koliko su ujedinjeni narodi spremni da nakon tog vojnog rješenja interveniraju u humanitarnoj pomoći i koliko je to moguće uopće. Hvala. Gospodin Tanok ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Stivan, e, sjećaš me se, imali smo zajedničku večeru kad sam ja izvještavao o Sahelu, a ja sam bio posebni izaslanik e, Evropske unije. Vidimo strašnu humanitarnu situaciju u, a, u Alepu, stalno bombardiranje od strane ruskih i e, vladinih e, snaga. E, imali smo e, onaj prijedlog za e, slobodnu zonu u zrakoplovnu zonu, ali to nije profunkcioniralo. tri pitanja. Razmišlja li se u institucijama UN-a da se e, e, pozovemo na e, rezoluciju 377 kako bi se pobjedio ruski veto u vijeću sigurnosti kako bi se Rusiju optužilo za ratne zločine. što se tiče Trumpa, osim prioriteta borbe protiv ISIS-a, e, hoće li on sklopiti kakav trade-off e, sa Putinom e, kao kompenzaciju za Ukrajinu? Jedna od najvećih zabrinutosti za Alepo je jačanje populizma u Europi. Imaćemo među izbjeglicama i mnoge džihadice džihadiste koji će e, bježati iz Afrike. Kako možemo osigurati da oni koji dolaze u Europu neće biti i tog tipa izbjeglica? Naročito e, sada su pod pritiskom Iraka i Mosul u napadu na Daesh tamo. I ono što je najkontroverznije, e, nakon produljenog hibridnog rata između e, šita i sunita jel e, e, održiva jedinstvena Sirija dugoročno gledano. Tu sam zaista jako skeptičan. Da li trebamo ponovno izanalizirati granice Sirije i možda da dođe do diobe te zemlje? Gospodin Gastaldo za EFDD ima riječ, izvolite. Hvala. I hvala veleposlaniku eh, Demisturi i gospodinu podtajniku Brajanu na njihovom izlaganju, koje je bilo jako iscrpno. Imam nekoliko pitanja za veleposlanika Demisturu. Pre svega komentar ulozi Turske Turska igrala i igra destruktivnu ulogu. Vidjeli smo ozbiljne izjave Erdogana kojima želi dovesti u pitanje e, čak i granice. Dakle, vidi se tu jedna želja da se odigra određena uloga kada je riječ o Mosulu u Iraku i o oslobođenju Rake. Dakle, svojevrsni pokušaj da se utječe na odnos snaga u postkonfliktnom razdoblju. Dakle, nastavlja se ova borba protiv e, Kurda, naročito sirijski Kurde i tu bih htio čuti vaš e, komentar što mislite o učincima ove intervencije Turske u Siriji i vezano uz osvajanje rake. I e, drugo pitanje tiče se pobjede Trumpa na američkim izborima. vidjeli smo tu neke nedvosmislene izjave o želji da se postigne sporazum s Putinom, dakle tu je uključena i mogućnost zajedničke vojne intervencije sljedeće godine kada Trump preuzme svoje ovlasti. Zanima me je li to već utjecalo na situaciju, dakle, hoće li e, kasni postupanje američke administracije odgovarati ovim izjavama? Sorry, I hadn't seen Mrs. E, Gospođa nisam vas vidjela, oprostite. Hvala predsjednice. Hvala na ovim izjavama. Prošlog tjedna u Europskog parlamentu smo usvojili rezoluciju o Siriji. E, velik dio je posvećen situaciji da se pripremo, pripremimo za postkonfliktnu situaciju. E, zahvaljujem gospodinu Damisturi e, na onom što je rekao da je potrebno uključenje civilnog društva ne samo u pogledu izbjeglica već i u mirovnim pregovorima. E, trebamo inkluzivnu vladu u Siriji. U tom procesu političke tranzicije mislite li da Evropska unija može učiniti više ili drugačije stvari? I drugo pitanje, gospodine, gospodin O'Brien je opisao mnoge zločine protiv čovječanstva i ratne zločine. E, i e, mogućnost da bi Ujedinjeni narodi referirali te slučajeve Međunarodnom kaznenom sudu. E, mada znamo da to nije najbolji trenutak kad e, želite primirje. E, željela bih čuti što vi mislite o tome. Hvala lijepa. Molim, razmislite o vremenu, imamo previše pitanja, previše primjedbi, a malo vremena. EPP ima riječi. E, gospodin Azar Tusen ima riječ. Hvala lijepa, hvala. Hvala gospodine Obran i e, gospodine Dam na e, zanimljivim i sveobuhvatnim izlaganjima. nemamo svakog dana govornika koji govori švedski ovdje, pa ću sada preći na švedski. Rekli ste da e, IS može biti pobjeđen samo onda ako budemo imali novu inkluzivnu vladu koja će uključiti sve skupine u zemlji. E, možete li o tome reći e, nešto više? Zastupnici E, manjina, ja sam se s njima sastajao, bio sam tamo u izaslanstvu. Kada govorimo sa kršćanskim skupinama, oni su jako uznemireni. E, e, oni žele da predsjednik Asad nestane. pitanje kako se sa novom vladom, s novim režimom na vlasti, dogovoriti da oni koji, e, koji su zaštićeni e, sada budu i dalje zaštićeni. Mm, ono što se u Siriji događa je e, veliki promašaj međunarodne politike i same Europe. Kako vidite mogućnost da UN počne igrati važniju ulogu u političkom procesu koji je sada zaista spor i nikakav. Gospođa Valencijano. U prvom redu zahvaljujem na vašem radu. E, čestitam vam e, na vašim naporima. ti se napori ne odražavaju uvijek u rezultatima, ali e, svjesni smo kolike napor vršite. Imam dva pitanja za oba govornika. E, kako možemo e, govoriti o političkom rješenju? Političkom je rješenju o kojem govorimo već godinu dana, ali stvarnost to pobija. dolazi do potpunog razaranja zemlje E, možda biste, gospodine Demistura, još jednom nešto o tome nešto reći. Gospodine O'Brien kako podnosite tu situaciju e, e, u ovoj sustavu, da radite u sustavu Ujedinjenih naroda koji treba čuvati ljudske i zaštićivati ljudske živote, a istovremeno E, vidite da je rad Ujedinjenih naroda potpuno paraliziran, e, ruke su vam vezine, vezane, ništa ne možete učiniti. Hvala. Gospodin Deva ima riječ. E, pitanje za Stevena. Ja sam bio kandidat protiv Ban ki u izborima za glavnog tajnika una a Htio sam reformirati u un e, Ujedinjeni narodi e, stalno opadaju u važnosti, e, stvari idu od zla prema gorem. Međutim, ja sam htio, reformirati Ujedinjene narode, onda su me ušutkali jer je priteklo mnogo novca Ujedinjene narode sve e, je u fluktuaciji u sadašnjem e, trenutku. Trump koji će nastupiti u siječnju rekao je da će ponovno analizirati cijelu tu situaciju, a mi ovdje e, govorimo o, Hamletu, a bez danskog princa. Mm, mm ne znamo što će se dogoditi s NATO-om, Ujedini narodi su neefikasni, a Trump govori da će se ujediniti s Rusima u Siriji i stati će na stranu Rusa. Sve je to na stolu. Mnogo se stvari pokreće u sadašnjem trenutku, a, to kretanje nam daje mogućnost da odlučimo gdje smo u tom argumentu, da tražimo učinkovitu soluciju koja će donijeti mir regiji. Inače samo ovdje sjedimo i govorimo samo o katastrofama. I E, i Ujedinjeni narodi kao i e, e, Evropska unija, oni uvijek, na njih se uvijek shvaljuje krivnja kad nešto pođe krivo. Kofi Annan je bio dobar glavni tajnik, ali Ban Ki-moon za njega to ne mogu reći. Sada govorimo o humanitarnoj krizi E, Ujedini narodi tamo rade zajedno sa e, Crvenim križem i Crvenim polumjesecom. Gospođa Šake ima riječ, izvoli. Hvala lijepa predsjednice. Hvala e, ovim gostima na ovim izlaganjima. Vaš je posao vrlo težak odsutnost e, uloge Europe, e, to je rekao e, gospodin Demistura. Zahvaljujem gospodinu Obrajnu na jasnoći njegovih iskaza. Svi smo užasno ljuti zbog patnje sirijskog naroda. Perverzni odnos između Asadova režima i Daesha E, imamo upozorenje da bez Asada e, ćemo imati Daješ. E, Protuterorizam, da se to koristi kao izlika za bombardiranje škola i bolnica, to gledamo već nekoliko mjeseci. Cinično je da oni koji kažu da postoji samo političko rješenje koriste za rješenje vojnu silu. Trebamo više moralnog vodstva u svijetu, ali trebamo e, i e, više e, humanosti, više političkog vodstva. Kakva tri konkretna koraka bi, bila, bi bili prioritetni zahtjevi za Europu i njeno djelovanje? Gospodin Panceri ima riječ, izvolite. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem također gospodinu Demisturi, gospodinu Brajanu što su danas ovdje s nama. Zahvaljujem im na onime što sada čine. Mislim da djeluju u postavljenim uvjetima, čine ono što je moguće učiniti. Ja mislim sljedeće. Čini mi se da nećemo uspjeti pokrenuti stvari ako politika bude djelovala neprikladno ili ako budemo imali različite strateške pristupe u ovom području ili kao u Europe ako budemo odsutni. Mislim da humanitarna pitanja se usko vežu uz geopolitički okvir u svom razvoju, a geopolitički okvir se radikalno i vrlo brzo promijenio u posljednje vrijeme. Danas je krucijalni trenutak za istočni Alep, a ruska intervencija je bila ključna, odlučujuća, to je činjenica. Treći element koji nije bio predmetom naše rasprave je sljedeći. Mislim da se smanjila podrška pobunjenicima. Turska manje ulaže e, pobunjenike, SAD također i Saudijska Arabija također. Dakle, iz različitih razloga. Turska zbog novog odnosa s Rusijom, zbog ekspanzionizma, SAD zbog Trumpa i Saudijska Arabija vjerojatno zato što je djeluje na previše fronti istovremeno. Moje pitanje sljedeće. Kako bismo mi izbjegli situaciju u kojoj ćemo samo promatrati, trebali bismo iznaći nekakva rješenja. Mi bismo trebali unaprijed iznaći rješenja a jedno od tih rješenja je svakako kako ćemo e, pojmiti konačnu strukturu Sirije. Dakle, moramo zadržati integritet ili, kao što ja smatram, e, želimo ne zadržati integritet teritorijalni integritet. Zašto to kažem? Zato što mi se čini da će prevladati američka ideja prioriteta i sam general Petraus rekao je, ne znam je li on sad kandidat za državnog tajnika ili nije, ali on je rekao da e, nije bilo dovoljno prioriteta kod intervencije u Siriji, zato ćemo vjerojatno kročiti tim putem. Ali ako ova ideja prioriteta ne bude popraćena novim okvirom za Siriju, čini mi se da ovi humanitarni događaji o kojima danas ovdje bilo riječ neće moći biti riješeni. Dakle, humanitarno pitanje i geopolitički okvir idu jedan u krok s drugim. Thank you. Mr. Kovin, e, gospodin Kovin Miki ima riječ. Prvo pitanje gospodinu Demisturi. E, čujem glasine iz Washingtona da e, posebne službe SAD-a e, surađuju u Siriji e, kako bi razbile ovo savez između Rusije i Asada jer to nije u interesu posebnih službi SAD. a drugo pitanje, humanitarna pomoć. Možete li ponoviti pitanje? glasite iz Washingtona američke i ruske e, posebne službe surađuju e, da razbiju e, detant između SAD-a i Rusije. Humanitarna pomoć. Da nema humanitarne pomoći rat bi već bio završio. Humanitarna pomoć dozvoljava E, nastavak rata. Humanitarna e, pomoć mora doći nakon završetka rata. E, hvala. Hana Gomez ima riječ. Dobrodošli gospodine Demistura. Rekli ste da solucija za Siriju zahtjeva inkluzivnu politiku za sunite. Možemo li imati tu politiku sa Asadom na vlasti? Drugo pitanje. E, budući predsjednik Trump e, e, poboljšava odnose s Rusijom, surađuje sa Saudijskom Arabijom, sa Turskom, a da ne možda nenamjerno surađuje s Daješom kako bismo mogli priknuti ovu kontradikciju. Nešto što me jako ljuti. E, zahvaljujem gospodinu Obrajanu na e, izvješću o ovoj opstenoj situaciji. situaciji e, humanitarnoj katastrofi. katastrofi. Za mene nije dovoljno ono što radimo. Radi se i o moralnoj i političkoj obvezi i vodstvu moje pitanje što biste trebali od Europe e, što ona mora poboljšati kako bi e, ne samo završio rat već se i pripremili za mir gospodin Frond ima zadnje riječ hvala lijepa e, neću komentirati stvari zahvalio bih vam obojci na vašem radu E, većina pitanja je već e, postavljena e, kao zadnji govornik. To je uvijek problematično. Ana je spomenula ono o čemu sam htio govoriti. Evropska unija, što ona može uraditi? koje god bila solucija koju ćemo dobiti, hoće li ona biti vojna ili politička, predsjednik Asad će još uvijek biti na vlasti. To je neupitno ali to je uvijek bilo postavljeno u pitanje do prije godinu i pol dana. Možemo li još uvijek pregovarati s Asadem? E, mnoge zemlje su rekle ne, ali stvarnost je sada drugačija. E, kako ćemo se mi ponašati u pregovorima? Govorili ste o ovoj inkluzivnoj vladi koja je potrebna za rješenje problema. Ja sam htjela sama to pitanje postaviti, a lepo će pasti u sljedećih nekoliko sati, e, sudeći po e, zadnjim vijestima. 15.000 e, ljudi je prešlo granicu ovog jutra. Kamo oni idu? Na sigurna mjesta ili će se predati Asadovim snagama? imamo li tu nekih informacija što će se dogoditi tim ljudima. E, oni bježe u sigurnost, ali prije se govorilo Nitko ne zna e, što se događa, sve je u rukama Rusa i sirijske vlade. E, gospodine O'Brien, vi ćete početi ovaj puta, a onda ćemo razgovarati o velikim političkim pitanjima. I gospodine O'Brien, imate riječ. Hvala. I hvala vam na vašoj brizi i solidarnosti sa sirijskim narodom u ovoj patnji odlika humanitarnih kriza diljem svijeta. Govorimo o 90 eh, milijuna ljudi kojima je potrebna pomoć za preživljavanje. Evo samo danas u ovim sukobima koje čovjek izaziva ovo je možda najpodliji, najpodlija od e, svih situacija, ali tu je Jemen koji ne zaostaje mnogo. Hvala lijepo, ja ću se držati humanitarne situacije, a složenije se to odgovore ću ostaviti kolegi Demisturi. Uh, uh, Slažem se sa opaskama gospodina Noizera trebalo bi iskoristiti priliku i udvostručiti naše napore u pomaganju Libanonu. Sada se tamo je odabrana nova vlada, tu imamo više e, veza, dakle možemo staviti na raspolaganje više instrumenata narodu Libanona i ojačati e, tamošnju vladu. Oni se doista nose sa velikim izazovima, dakle trećina tamošnje, tamošnje populacije e, su raseljeni E, raseljene osobe. Kada pogledate u podršku e, Libanonu i program koji se razvija, koji dobiva podršku dakle od strane UN-a i partnera kada je e, riječ o, mojoj oblasti djelovanja, dakle mi smo dijelom odgovarajućeg odbora u UN-u to se odnosi na suradnju dakle, sa čitavim ovim ekosustavom koje je vezano uz humanitarnu pomoć, dakle nevladine organizacije, Svjetska banka, čitav niz promatrača. To je važno uzeti u obzir kada govorimo o Siriji i susjednim e, zemljama. Imamo dakle e, financiranje koje je odobreno na seriji e, konferencija u Londonu za ovu godinu, ali tu valja prepoznati da E, još se još mnogo toga mora učiniti za iduće e, tri godine, dakle moramo pronaći financijska sredstva za to. I zato u mom e, izvještaju vama, dakle vezano uz programe jačanja otpornosti, Dakle, tu su sadržani ove, veze između humanitarnih pitanja i razvoja. Dakle, što je ono što možemo, što može pomoći ljudima ne samo da prežive, nego da procvjetaju Dakle, tu je na svojevrsna e, potrebna je posebna vrsta mudrosti koja bi se trebala naći dakle na toj e, svjetskom konferenciji o ovom pitanju. Trenutno financiranje ovih programa je 35%, dakle otprilike kao sve ono u UN-u. I kraj 2016. donosi e, gotovo polovicu financiranja za sve programe UN-a osamnaest 18 mjeseci sam preuzeo ovu ulogu i mm, to je važno istaknuti nešto na što sam se fokusirao od samog početka. Ne samo da imamo pravo na određeni javni novac, se bavimo važnim humanitarnim e, radom, već možemo i zaraditi novac. Dakle, možemo dobiti potpore od vas i vaših e, vlada, agencija, to je ekonomija dakle, razmjera, imamo pristup tim sredstvima, ali kao javna sredstva moramo biti atraktivni za ulaganja. Mislim da je to važno priznati ova tri operativna programa. Dakle, borimo se za odgovarajuću razinu ulaganja. Dakle, ovih 45 preostali posto je jako važno. To je doista novac koji je potreban za spašavanje života i za protstvat ovih ljudi koji će, koji će se njime spasiti. Dakle, humanitarni odgovor, 43%, dakle, je financiran, to je nešto niže, 2,49 milijardi, dakle, manje nego što smo tražili. Gospođa Shake je postavila pitanje, između ostalog i o novcu. Povezano s pitanje gospodina Tajnoka, drago mi što vas ponovo vidim. je dakle, pitanje zone zabrane leta. Važno pitanje. Imali smo to pitanje u Britanskom parlamentu upravo jučer. Kao e, humanitarac e, koji radi za UN ne želimo da se išta ukloni sa pregovaračkog stola, koliko nam to pruža mogućnost da dođemo do potrebitih ljudi. Međutim, kada govorimo o zoni zabrani leta, treba imati na umu dvije važne točke. E, čak i oni koji ovo zagovaraju možda ne znaju koliko je to opasno. To velim iz dva razloga. to je jako onda skupo kada je riječ o kontaktu, dakle, sa, potom sa ljudima. Imamo područja u kojima su ljudi opkoljeni, primjerice u istočnoj e, Siriji, imamo tu pomoć koja se baca s neba. Dakle, paketi se bacaju, oni se bacaju s vrlo visokih visina zato što e, tu prijeti e, daješ, dakle da bi oborio te avione, dakle to je jako opasno i tu privlačite veliki broj ljudi Potrebna su jamstva, novac, da će ti avioni letjeti, da ćete vi osiguravati to područje zabrane ljuda. Imate potom milijune ljudi koji se kreću prema toj zoni, koji mogu biti dovedeni u opasnost ukoliko se ta zona ne jamči. Dakle, to su ljudi koji su već e, onako strašno osjetljivi i morate paziti što predlažete. Dakle, to nije e, prekriženo, ali dakle, imamo tu velike e, troškove koji su s tim povezani, jer zato radije upućujemo u motorizirane e, konvoje, dakle vezano uz količinu materijala koje možemo uputiti. Vezano uz ratne zločine, njima se govori, to činim ja, glavni tajni gospodin Demistura, e, ćete čuti da govore brojni ljudi s velikim autoritetom, dakle u UN-u to je nešto što zahtjeva prikupljanje dokaza. Ja vas želim uvjeriti da se to i čini, ali to se može dogoditi jedino nakon što se sukob dovrši. Sigurno će biti oformljena istražna povjerenstva kada je riječ o slučaju u kojem su naši ljudi izgubili život e, vezano za ovaj napad na konvoj. Kada je riječ o humanitarnim koridorima i Zalepa, ako to ne uredi UN, onda je moguće da to ne bude u skladu sa međunarodnim pravom i načelima, kada vi ohrabrujete ljudi da bježe. Ali oni moraju doći do sigurnog područja. Mi ćemo zasigurno vidjeti što će se predložiti. Pokušavamo osigurati njihov siguran prolazak, ali moramo biti i na, na koncu te povrke, da dočekamo te ljude, ljudi imaju pravo i čekamo žele, a ne da ih se zatvara u nekakve kampove protiv njihove volje što se sada događa u Mosulu, u Iraku, jest odgovarajući e, screening sa UNHCR-om gdje upravo radimo tako nešto, dakle ne prepuštamo to jednoj strani u sukobu. I ukratko o drugim pitanjima. Moj bivši kolega je postavio zanimljivo pitanje nisam kompletno odustao od svoje političke karijere. Ja se divim onome što sam vidio u UN-u. Kada je riječ o postizanju ciljeva, dakle kada govorite o sustavu u kojem 193 e, zemalja donosi odluke, svako javno tijelo podrazumijeva veliku birokraciju, poput vjerujem i ovog tijela. Tu se izrađuju stalno dodatni zakonodavni propisi, raste birokracija, to je jako intenzivno i e, frustriran sam. Zbog toga ja sam radio i u privatnom sektoru i s time mi je teško nositi se, da budem iskrena. Što se tiče mog pristupa, ja sam izradio reviziju, dakle, Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova. Dakle, to se često ne radi u javnom sektoru. Dakle, to je bilo vezano uz proračun za 2017. imamo velik broj slučajeva za humanitarnu pomoć od 110, 115 eh, dakle milijuna ljudi kojima je potrebna humanitarna pomoć, ali samo danas pokušavamo doći do prioriteta, evo rekao sam da je to 90 milijuna novac o kojem govorim, za ovo je oko 20 milijardi koje su potrebne. Zašto? Zato što dolazi do sve većeg broja dugotrajnih e, kriza, prije smo možda imali neke epizode prirodnih katastrofa, a sada je riječ o dugotrajnim sukobima, krizama koje se ne rješavaju. Dakle, ja sam rekao, želimo biti najbolji, da se u nas investira, dakle, potreban je novac, potrebno je da se vi zgroženi, da se zalažete, dakle, za rješavanje ovih problema i vi imate moralni imperativ da se bavite tim situacijama i da nam omogućite pristup kako bismo se mogli baviti i razvojnim pitanjima, dakle uz ove humanitarna pitanja Evo, gospodinu koji je rekao da humanitarna pomoć razlog krize u Siriji, ja vam želim reći da nikad nije kasno spasiti život i tu ću prestati govoriti. Hvala. Možda Aleppo upravo sada pada. Imamo 22.000 ljudi koje se kreću. Neki idu zapadni Alep nenužno zaštićene zone, već i u one pod kontrolom sirijske vlade. Želimo biti prisutni tamo kako bi se o njima brinulo na odgovarajući način, ali situacija je kaotična ne mogu vam dati nikakva jamstva svim tim u vezi. Nažalost, rat stvara kaos i mi kaskamo za događajima. Hvala. Prevoditelji su nam dali još vremena kako bi gospodin Demistura odgovorio na pitanja. Thank you. I, will do it. About 10 minutes maximum. <laughs> I got that. I will be, for, forgive me, I will be telling. Hvala. Stvarno ću pokušati što kraće odgovoriti. Kao prvo, vjerodostojnost Rusije bilo je pitanje vezano za rješenje. Neću govoriti o vjerodostojnosti ili nevjerodostojnosti, nego ću reći riječ interes. I temeljit ću se na pretpostavci da kad je e, Rusija vojno intervenirala, ona je uključena u priču u Siriji i odlučila je da se neće uključiti za uvijek. Osim toga, sljedeće, na temelju mojih razgovora s njima, oni traže strategiju za izlazak iz toga. Colin Powell je e, rekao slavnu frazu, a to je bilo e, onoga, mm, posljedica onoga što se događalo u Afganistanu. E, morate pronaći izlaznu strategiju. Je li to e, dobar poslovni prijedlog, dakle ući u Siriju i ostati idućih 20 godina sa gerilom koja djeluje u ruralnim područjima gdje se ne može onda kontaktirati sa Emiratima, Katarom i Saudijskom Arabijom, zato što su oni na drugoj strani. I ima mnogo ljudi u Rusiji koji to vjeruju, ali s druge strane su uključeni ili očekuje se da budu uključeni u obnovu Sirije. Dakle, s kojim novcem? neki mi kažu, a to dijelim s vama, da nemaju interesa da ostanu tamo, nego žele pronaći rješenje, pomoći i pronaći političko rješenje koje će se po mogućnosti temeljiti, a mi se moramo za tim povoditi, na stabilnom rješenju. A jedino stabilno rješenje je inkluzivnost dakle vlada koja će uključiti i drugu stranu na temelju rezolucije 2254. A vrijeme se približava jer ako ćemo imati vojno ubrzanje onda treba biti trenutak kad ćemo reći u redu e, bio je tu jedan rat izgleda ali to je pirova pobjeda. Mi trebate sada obnoviti ovu državu, trebate zaštititi granice, trebate to učiniti, inače ćete imati novi daješ koji će se iznjedriti iz ovakvih uvjeta. E, vjerodostojnost Rusije je sada upitna što se tiče njihovih obavještajnih službi. tu se pozivam na njihove strateške planove. Ne želim biti naivan, nego želim vjerovati da ono što su mi rekli je istina, da nemaju nikakav interes u tome da e, dobiju e, slomljenu Siriju u stavštinu. Sada što se tiče pitanja koje je bilo vezano uz financiranje pomoći izbjeglicama. Što se tiče Libanona, bio sam pet godina u Libanonu i dajem podršku njihovom poslu. Oni su učinili ogroman napor jer su absorbirali 100 e, milijuna stanovnika koji su izbjeglice. E, još imamo drugi, druge izbjegličke probleme i trebamo ih riješiti zajedno. Je li političko rješenje još uvijek moguće? Odgovor je naravno neko će mi reći gospodine Demistura, mi smo mislili na vojno rješenje. Odgovor je da došlo je do ubrzanja vojnih operacija, ali nijedno vojno rješenje ne može se legitimirati bez političkog rješenja kojemu prethodi. I zato mi svi se moramo eh, jako uključiti, i vršiti pritisak kako bi se provela rezolucija 2254 čak i ako Alepo bude pao. Jer eh, vrlo vjerojatno će doći do gerilskog rata idućih pet ili šest godina, a to Sirija ne zaslužuje. Neće doći do eh, obnove zemlje i bit će mnogo problema u državi. Dakle, na samom kraju to je trenutak kad se nadamo, očekujemo da će Rusija i drugi reći gospodinu Sadu vrijeme za pregovore. On to još nije učinio i zato će to biti tesni trenutak. Kad dođu u Ženevu, oni jednostavno kažu ništa se ne može dirati, osim vlade nacionalnog jedinstva. Što znači vlada nacionalnog jedinstva? Znači da vas izaberemo kao ministra poljoprivrede, a vas kao ministra arheologije. Ili znači li to da ćemo dijeliti moć na temelju inkluzivnog vladanja? To je rješenje. Dakle, Ujedinjeni za mir to nije samo e, puka zamisao, nego to je jednom već učinjeno. Dakle, ako je vijeće pravo vijeće i ako e, rezolucija 2254 izglasana jednoglasno, onda još uvijek ima mogućnost takvog rješenja. Ali kad tako nešto predlažemo, to je element vršenja pritiska, element zalaganja za to. Ja mislim da pitanje Sirije ne smije jednostavno ostati sekundarno pitanje predsjednik Trump i buduća politika ne mogu dalje elaborirati, e, odnosno ono što sam rekao, mislim da je to verbalno već dovoljno elaborirano. On je samo dao komentar do sada, a mislim da će ubrzo doći trenutak da on o tome raspravi s vlastitim timom kad ga bude sastavio. E, I Nadam se da će mu netko pomoći da shvati istinu. Vi se možete boriti sa Rusijom i sa Daješom, jer e, svi su u opasnosti zbog toga, ali pobjediti Daješ za to treba političko rješenje. Inače ćemo imati novo bombardiranje kao kod rake i nećemo doći do rješenja. To je što se tiče analize. pitanje hoće li Sirija biti ujedinjeni narod ili, odnosno nacija ili će se podijeliti. Odgovor je da ja e, radim, samo u Iraku i Afganistanu kad su oni bili u Siriji. Dakle, oni su bili e, tragični, tragična mjesta tragičnih događanja. Pitalo se o aspektu podjele kao rješenja. Na primjer, u Iraku ste imali Kurde na sjeveru, imali ste dva entiteta, Kurde u sjeveru i Ambar, u Ambaru ste imali Sunite, a onda ste imali još treće područje koje zapravo nije bilo niti u istoj državi. I razlikuje se po vlastim običajima. Dakle, na kraju su sve te strane pristale na to da ostanu u istoj državi umjesto da se otvara Pandorina kutija. E, Šarif i Arabad su također e, tu sudjelovali, Paštuni su isto bili dio te priče. Neka, e, neki prijedlozi su došli da se država podijeli, ali odgovor je bio ne. E, ja stvarno želim povjerovati i dajem podršku tomu da Sirija, uključujući opoziciju, uključujući vladu, moraju biti dio iste države, jer inače nećemo imati administrativnu decentralizaciju. Što bi to trebalo značiti? Da bi oni trebali na kraju ovog strašnog konflikta priznati to da su se činjenice na terenu promijenile i da su one utjecale na administraciju. Ali mislim da neće doći do podjele i da to, toga ne bi trebalo doći. Što se tiče Turske, Turska ima 900 km granice sa Sirijom ima jako puno izbjeglica. Dakle, ne možemo zanemariti činjenicu da imaju veliki interes u tome što se događa u Siriji. Njihov prioritet je e, sada vezan uz Kurde i ne jedinstva triju područja koji su uz granicu. To je njihov prioritet. Ali dozvolite mi da budem stvarno jasan. Bez uključivanja Turske na političkom planu bit će jako teško doći do stabilnog rješenja za Siriju. I zato mi bismo se trebali zalagati vrlo aktivno kako bismo sigurali da oni daju svoj doprinos tom rješenju. Na primjer, 250 tisuća ljudi u Alepu i 75 tisuća bi sada mogli postati izbjeglice. Kamo će otići ako postanu izbjeglice? Ne na jug, naravno, nego na sjever prema granici s Turskom, a Turska ne želi da se to dogodi. Dakle, moramo to uzeti u obzir. Imamo li neke reperkusije što se tiče e, predsjednika, budućeg predsjednika Trumpa, ne, do sada nije bilo reperkusija, ali 19. siječnja e, do tada će predsjednik Obama i gospodin Kerry biti na čelu e, države i njihove vanjske politike. Dakle, mislim da moramo čekati do posljednjeg dana pokušati do tada smanjiti razinu nasilja i e, provući humanitarnu pomoć. A nakon toga, kad budemo znali e, kako će izgledati Trumpov tim i kako će izgledati njegova strategija u odnosu na Rusiju, tada ćemo trebati ponovno porazgovarati o tom pitanju. Uloga Europske unije. Nisam to spomenuo zato što se pokušao koncentrirati na UN ja sam europljanin, ja sam šveđanin, talijan, iz Belgije mi je supruga. Dakle, ja sam stvarno e, pravi europljanin i ja smatram da bi se Europa trebala e, uključiti u podršku i ona je to do sada i činila, ali prioritet je humanitarna pomoć. Jer mi stvarno e, s tom pomoći možemo nešto promijeniti u tom području. Zašto? Zato što ta regija sluša Europsku uniju, pogotovo kad ne zna gdje je SAD. I zato je Federica Mogherini pokušala olakšati e, stvaranje kontakata kako bi bolje shvatila koji je njihov program za budućnost. Sirija pokušava podržavati sve što mi činimo. Naravno, mandat je naš, ali ipak postoji jak instrument koji Europa ima, a to je rekonstrukcija, dakle obnova. Zašto? Zato što je sve u korist sviju. Zašto? Jer sad Rusija promatra situaciju, rat će se okončati i tko će e, ponovno izgraditi Siriju? Sad je pitanje. E, oni koji tamo budu jače se zalagali jer e, apsorbiranje 10 milijuna izbjeglica bile stvarno e, veliko dijelo i ta će država onda se uključiti u rekonstrukciju. Ali mi kao Europa, jesmo li mi spremni za rekonstrukciju Sirije? Jesmo, ali samo ako i kada bude došlo do inkluzivnog, vjerodostojnog načina stvaranja nove vlade. Dakle, E, inače ćemo im jednostavno reći da, se sam, da sami sebe obnove. To ne bi bilo pozitivno. Ali UN 69 godina imam i ja sam dvije kolege izgubio 16 prijatelja tijekom svoje službe u UN-u i stvarno ne želim uopće čuti da netko izjavljuje da je UN beskoristan. Hvala. Sorry to cut you short, but as you know, our interpreters have very kindly given us already an extra 18 minutes of their time. Evo, prevoditelji su nam dali 18 minuta svoga vremena. U 14.30 je nastavak našeg, eh, naše sjednice i vraćamo se sa našim sastankom najprije iza zatvornih vrata. Hvala.